Možemo usvojiti dnevni red. Ako niko nema niko, niko primjedaba, kratko da vas ažuriram o tekućim triolozima Naime, kao što znadete, svi sada radimo na, naporno na paketu za banke i to ne samo da ga dovršimo do kraja godine, nego da nekako unaprijed predvidimo koji će biti naš e, zaključak kako bismo na najbolji mogući način doprinijeli e, važnim raspravama Europskog vijeća i ECOFINA o reformi Europske monetarne unije i njezinih raznih komponenti. Iz tog razloga također želim zahvaliti izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni koji su dali se od sebe da se zaključe evo barem ove ključni politički elementi ove rasprave. 20. i imali smo e, trilog o CR2 i CRD5 uspjeli smo postići politički sporazum o nizu pitanja, proporcionalnosti, kreditnom riziku, e, IPU-ovima, e, području primjene, stopi kredita i vlastih sredstava, ovom leverageu i tako dalje. I također trebamo dovršiti tekst o nizu raznih drugih pitanja pa ćemo to pokušati napraviti što je brže i brže prije moguće. A također 21. imamo šest triloga BRD-u s istim ciljem, a to je da se zaključe najključnije i najrelevantnija pitanja i blizu smo, imamo privremeni sporazum koji ovisi doduše o nekim drugim pitanjima koje će trebati razriješiti, posebice što se tiče o zahtjevima za podređeni dug i također napredak je postignut e, i o nekim još drugim pitanjima kao na primjer e, moratoriju i e, obvezama maloprodaje i tako dalje. Tako da još ćemo gledati koje će biti konačno mišljenje zemalja članica, ali s druge strane također i na razne druge aspekte kako bismo dovršili ovaj paketa što će svakako biti važno. Imali smo i prvi trialog o prekograničnim plaćanjima u okviru SEPE 19.11. parlament i vijeća različito gledaju na područje primjene ovog predloga. Parlament želi e, proširiti to na sve valute Unije, a vijeće i komisija žele primjenu e, samo na transfere unutar Europe. Izvjestitelj želi pronaći neko srednje rješenje po tom pitanju, a što se tiče transparentnosti, vijeće se načelno složilo sa stavom parlamenta, iako još nije sigurno E, hoće li to biti neproporcionalni teret pružateljima usluga i dali smo također i tehnički mandat za niz nepolitičkih pitanja. Nastavit će se pregovori u sljedećem trialogu, a e, privremeno je to 3. prosinca. No, evo, nakon toga možemo krenuti na monetarni dijalog sa Marijom Dragijem, predsjednikom Središnje banke, a nakon čega e, ćemo imati raspravu i sa predsjednikom Dragijem u funkciji također e, SRB-a. No, za početak e, hvala što ste s nama ovdje u tako važnom i ključnom trenutku prije odlučujućeg e, sastanka koje će upravljačko vijeće Središnje banke održati u prosincu. Primili smo na znanje i pozdravljamo i nedavnu odluku e, koju je donijela Središnja banka i sada znamo također da ovisno o nekim još možemo imati jednu veliku odluku u prosnicu, ali čitajući vašu izjavu sada, znači da postoji predanost da se zadrži akomodativni stav monetarne politike i također i sa ovim forward guidanceom i načelom ponovnog investiranja kao važnim elementima makroekonomske situacije, također i nekim izazovima koji, će se raspravljati tijekom ovog saslušanja. A također imali smo i doprinos za niza pisanih doprinosa kao sekularna stagnacija, dugoročni niski rast, niska stopa rasta te e, i niskom kamatnom stopom E, dakle, nekim od ovih e, studija mišljenje je različito, no mišljenje ovog odbora bilo je uvijek e, mišljenje potpore monetarnoj politici Središnje banke, či znači potpore likvidnosti, i postizanju ciljeva, stabilnosti cijena, te također E, neizravno, ali znatno podupiranje rasta u Europi na taj način. Dakle, gospodine Dragi, predsjedniče Dragi, hvala vam što ste ovdje, izvolite. Predsjedavajući, uvaženi članovi odbora za ekonomska i monetarna pitanja, dame i gospodo. Drago mi je da sam ponovno u Europskom parlamentu i da sam ponovno na sastanku vašeg odbora prilikom posljednje razmjene mišljenja ove godine. Izabrali ste za danas kao teme za diskusiju vrlo goruća pitanja, prema tome odmah ću se njima pozabaviti. Prije svega podijelit ću s vama kako mi vidimo ekonomska predviđanja za euro područje kao i e, kako namiramo voditi ekonomsku monetarnu politiku Europske središnje banke. Drugo, govorit ću o nužnim reformama i kako će one podržavati monetarnu politiku središnje banke i u tom smislu i cijela europskog gospodarstva. Od kako sam posljednji puta bio pred vašim odborom u rujnu, podaci koje imamo nešto su slabiji nego što je očekivano. BDP europodručja podržao se za 0,4%, a 0,4% e, je bilo u prvom i drugom tromjesečju 2018. E, godine, dakle u posljednjem tromjesečju nula 3, što pokazuje da je trgovina slabije rasla, ali tu su važni i neki elementi vezani za pojedine države. Da li mi smatramo da će ovo biti privremeno ili dugoročnije? Normalno je da se rast usporava jer e, situacija na tržištu dozriva i ostvaruju se dugoročni potencijali. Ako gledamo daleko unaprijed, očekuje se da se e, zapošljavanje smanje jer e, će isto tako će se dinamika ekonomije malo smanjiti. To smo vidjeli već u predviđanjima iz rujna koji vide 2% gospodarskog rasta ove godine te 1,8 sljedeće godine i 1,7 2020. godine. Dio tog usporavanja možda je privremen. Najnoviji podaci ukazuju već da postoje normalizacija proizvodnje u automobilskoj industriji koja je bila spriječena zbog nekih trenutnih e, čimbenika. Situacija se također stabilizira, ali e, sadašnje usporavanje rasta moglo bi također biti privremeno. Istovremeno, rizici vezani za protekcionizam, ranjivosti novih tržišta u rastu, e, su i dalje prisutni. Međutim, domaća potražnja i dalje tu imovina kućanstava i koja je bitna za domaću potražnju i dalje e, je e, dovoljna i e, dolazi do zapošljavanja. U rujnu ove godine došli smo do najniže stope nezaposlenosti u odnosu na situaciju od prije deset godina. A e, ulaganja poduzeća podržava, podržavaju i dalje jako povoljna financijska situacija u europodručju. Imamo solidnu potražnju i e, veće dobiti. Što se tiče razvoja cijena, Inflacija se povećala na 2,2% u listopadu ove godine, dok je bila 2,1 u rujnu. Mjere koje su potka inflacije su slabe, ali su se u međuvremenu ipak malo povećale. Misli se da će se pojačati u narednom razdoblju plaće se povećavaju, a e, u nekim državama ima manjka radne snage. Više povećanje cijena i smanjenje cijena uvoznih artikala e, bit će značajni u e, tom procjeni inflacije. Sve skupa najnovije razvoj događanja pokazuje ono što je upravljačko vijeće nedavno e, predvidjelo za inflacije. Ali e, i vidi se da je naše povjerenje u budućnost i dalje dobro i naši će se planovi vjerojatno ostvarivati i situacija će se održati i nakon što se pomalo smanje neto kupnja aktive. E, tržišta vezana za podatke, vezano za predviđanja srednjoročne inflacije, da će neto kupnja imovine e, prestati krajem 2018. godine. Istovremeno neizvjesnosti koje još uvijek postoje traže oprez i ustrajnost prilikom kalabriranja naše monetarne politike. Značajan stimulus monetarne politike i dalje je nužan kako bi se nastavilo sa daljim moderiranjem e, pritiska na cijene e, na domaćem tržištu. Kako bismo ostvarili naše ciljeve, treba smo i dalje nastaviti sa stimuliranje monetarne politike i nakon kraja neto kupovine imovine. Mi ćemo davati smjernice vezane za e, kamate i e, za sve ono što je vezano za već stečenu aktivu i za ponovna ulaganja. A sada par riječi o reformi monetarne unije i našoj politici. I dalje se držim tema koje ste izabrali za današnju razmjenu gledišta i sad ću objasniti zašto kompletnija i dovršenija monetarna unija bi bila dobra za monetarnu politiku Europske središnje banke. Govorit ću u dva tipa izazova do kojih dolazi u nedovršenoj monetarnoj i ekonomskoj uniji. E, kada jer je ta politika e, sasvim europske prirode, dok se drugi dijelovi vode na nacionalnoj razini. Prije svega, europodručje izloženo je šokovima, bilo da su to uobičajene ranjivosti ili pak e, globalni šokovi. Financijska kriza 2007. 2008. i sve ono što je popratilo primjer su toga. Rast je postao negativan 2009. godine u svim zemljama europodručje. Ono što je međutim razlikovalo euro područje od drugih gospodarstava je bila fiskalni kapacitet koji je postojao tamo kako bi bio komplementaran monetarnoj politici. Osim toga, kada je došlo do krize, činjenica da nije bilo dobrih okvira, dobila je u pitanje koliko je solidan europski bankovni sustav što je utjecalo na financiranje realnog gospodarstva i uvjetovalo monetarnu politiku. S obzirom na prošlu krizu europodručje može biti izloženo rizicima zbog domaćih politika koje rezultiraju prevelikom razini duga, ranjivosti financijskog sektora i nedostatku konkurentnosti. Treba imati po financijske povjerenja u financije i e, zbog toga što to nije bilo i zbog onoga što se događalo u e, trgovini, e, to se sve prenijelo u druge zemlje e, koje su djelomično izazvale taj rizik. <clears throat> I e, to je spriječilo da se homogeno prenosi naša monetarna politika u cijelom euro području. <clears throat> Neodržive politike na kraju su prisilile da se dođe do socijalnih teških rješenja i to je počelo podrivati povjerenje u ekonomsku i monetarnu uniju. Drugim riječima, nedovršena ekonomska i monetarna unija utječe na ekonomski e, i financijsko okruženje u kojem se vodi monetarna politika. Europa je tu lekciju naučila na težak način. Značajno smo napredovali kako bismo riješili manjkavosti Europske ekonomske i monetarne unije. Primjerice, sada imamo i jače i integriranije okvire za e, nadzor financijske uredbe i za rješavanje krize. Vi ste igrali odlučujuću ulogu da do toga dođe. Ti okviri e, e, trebaju imati i moguće rizike i e, procijeniti ih kada su kamate niske. Međutim, još uvijek ima mnogo toga za napraviti, naročito u tri sljedeća područja. Učinkovit sustav koordiniranja politika ključan je kako bi se promicale dobre nacionalne politike i kako bi se smanjili domaći izvori takvih šokova i kako bi se povećala mogućnost za apsorbiranje šokova kada do njih dođe na nacionalnoj razini. To znači promicati dobre ekonomske i fiskalne politike. U tom smislu potrebno je da ponovno povratimo povjerenje u zajednička pravila i da ta pravila poštujemo. Dodatna podrška na razini Europske unije je nešto što je nedavno predložila Europska komisija i što bi moglo pridonijeti da se četiri prioriteta europskog semestra provedu. Da gospodarstva Europske unije jesu više otporna, bolje bi mogla reagirati na zajedničke šokove na sličan način tako bi smanjili e, skupe makroekonomske razlike koje se našom jedinstvenom monetarnom politikom ne mogu riješiti. Imati dobre ekonomske institucije također bi bilo pozitivno. Drugo, Europska središnja banka u mišljenju o uspostavljanju funkcije za stabilizaciju europskih ulaganja je nedavno rekla da euro području treba takvo jedno tijelo kako bi se borilo protiv šokova izvana. I na taj način bi se također podržala jedinstvena monetarna politika. Fiskalna funkcija mora se usmjeriti na ciklički razvoj i isto tako mora tražiti da ekonomske i porezne politike budu dobre i da podržavaju europske okvire za financijsko upravljanje. To će pridonijeti financijskoj stabilnosti kako na europskoj razini tako što je od ključnog značaja tako i u nacionalnim državama. I također pribjegavanje ESM-u se tu također treba pomenuti. Jer ESM je ključan ako problemi dođu, jer on se treba baviti pitanjima financijske stabilnosti i širenja nestabilnosti. Zato je važno da ESM dobije e, sve što je potrebno kako bi mogao ostvariti ciljeve i e, na taj način podržati ekonomsku i monetarnu uniju. Podržite dakle ESM kao što stoji u mišljenju Europske središnje banke na to pitanje. I e, posljednje, dovršavanje ekonomske i monetarne unije i imati ambicioznu uniju tržišta kapitala dovršit će cijelu tu sliku. Ako ne želimo ponoviti probleme iz prošlosti, moramo učiniti naš financijski sektor otpornijim i trebamo to popraviti tim našim monetarnim politikama. Naravno, ovo što sam sada oh, rekao, bilo bi dobro za eh, europsku monetarnu politiku. Međutim, to bi išlo i dalje od toga. Dalo bi konkretne rezultate za zajedničku valutu svih Evropljana. Evropljani još više podržavaju euro i to naročito kako se Europska unija oporavlja od krize i sada je euro na vrlo visokoj razini. Ne smijemo razočarati naše sugrađane. Zaključno, dopustite mi da kažem da ćemo u sljedećim danima i mjesecima do kraja ovog saziva e, donositi odlučujuće korake za reformu ekonomske i monetarne unije. Ova institucija uvijek je igrala značajnu ulogu kako bi se diskusije oko toga uvijek e, vezale za pravu europsku dimenziju za izgradnju zajedničkih institucija. Što se tiče koordiniranja zajedničkog donošenja odluka, važno je da se sva ova pravila razrade, međutim, zato treba vremena. Međutim, to ne smije biti izlika da se ništa ne radi. Mnogi se koraci trebaju podrazuzeti već sada. Između ostalog, načiniti ambiciozan plan i izgraditi povjerenje među svim stranama. Uvjeren sam da će Europska unija i svi čelnici Europske unije ponovno igrati važnu ulogu u radu na dovršavanju ekonomske i monetarne unije kako bismo mogli e, na dostojan način obilježiti 20. obljetnicu postojanja eura. Hvala lijepa i sada ću rado odgovoriti na vaša pitanja. Uh, Hvala vam predsjedniče, gospodine Dragi. E, mi, većina od nas svakako u potpunosti dijeli mišljenje koje ste iznijeli u vašoj intervenciji, naime izgradnja povjerenja i ambiciozni plan reforme su ključni. Nedavno je Eurobarometar pokazao 74% stanovnika Europske unije podupire euro. To je najveća stopa, najveći postotak od e, samog uvođenja, od stvaranja ove valute i to u velikoj mjeri upravo zahvaljujući ono što ste vi e, i vaša institucija učinili u potpori integritetu europodručja i njeznom rastu. No ako želimo dalji rast, a također i otpornost na krize, e, moramo isto tako nastaviti sa reformama, njezinim, njihovim uspješnostima, tako da je vaš poziv ključan ovdje, ali i naša odlučnost u nizu dosjea, uključujući one koje ste spomenuli oko e, stabilizacije, e, oko funkcije fiskalne stabilizacije. A sada možemo preći na intervencije e, zastupnika. Gospodin Kistas, izvolite. Zahvaljujem. zahvaljujem predsjedniče, dragi. Vjerujem vašu analizu, no mislim da su pred nama izazovi kao na primjer umor e, od reforme u raznim europskim zemljama i osim toga pred nama su brojne izbori u Europskoj uniji. Mislite li da ćemo moći ići dalje u smjeru kojem ste opisali bez obzira na činjenicu da smo kao političari E, obvezni napraviti političke procjene na putu za e, do euro izbora. E, mislite li da ćemo moći ići dalje u smjeru kojeg ste opisali? Usprkos tome što smo mi kao političari obvezni do europskih izbora napraviti određene političke kalkulacije. Naime, imamo talijansku situaciju sa kritikom Benkovitali prema talijanskoj vladi, ali ko će na kraju odlučivati o tome što će se činiti? Imam još i jedno pitanje koje se odnosi na Brexit, naime znamo koji su uvjeti ovog sporazuma. Smatrate li da će s time biti povezan trošak koji će se odnositi na financijsku strukturu a što ako britanski parlament kaže ne i ako svi kažu da nema plana B, što će se dogoditi u financijskom sektoru? No, jedno i drugo su prilično teška pitanja. Dakle, svi su pitali e, je li to realistično, a vi ste rekli da i da, svakako to zahtjeva povjerenje u viziju da ova budućnost koja je zajednička budućnost je dobra za sve nas. I mislim da mm, ta vizija u Europskoj uniji jest e, nešto što većina nas dijeli. Naravno postoje e, specifične situacije gdje bi to moglo biti teže ili se čini težim i negdje gdje je to manje teško, ali dobro, to ćemo još vidjeti. No ja smatram da je agenda realistična. A druga stvar, e, što mogu reći je da komisija i vlada Ujedinjene kraljevine već raspravljaju to posebice suradnju Bank of Englanda kako bi se utvrdile ključne osjetljivosti koje bi se mogle dogoditi od iznenadne, iznenadnog pogoršanja recimo klime i Sada posebice nakon e, komunikacije komisije o uvjetnoj privremenoj ekvivalentnosti mnoge nesigurnosti e, moći će se riješiti na način da se ne dovede u pitanje financijska stabilnost. Hvala, Permoš Perez. Zahvaljujem predsjedniče. kad govorimo o stvaranju neke vrste stabilizacijske funkcije za članice europodručja. I mišljenje koje ovdje je ovdje izneseno ono koje, na koje gledamo pozitivno. Mi ste prokomentirali korišten senjoraža, ali nećemo doći dovesti u pitanje kompetentnost središnje banke. No, što je sa poveznicom između e, stabilizacijske funkcije i proračunskih propisa iz pakta stabilnosti. Naime, u kojoj mjeri je to tako i ne vidite li neku suprotnost između e, funkcije stabilnosti i punog poštivanja proračunskih propisa? Mislim, svakako znate gdje smo sada u toj raspravi, no kada na eurozonu utječe recimo asimetrični šok, ako slijedimo paksta o stabilnosti do posljednjeg slova, pomagat ćemo više onima koji su u boljem stanju nego oni koji su žrtve e, asimetričnog šoka. Tako da sljedeći do kraja tu logiku zapravo nećemo stvarati dodnu stabilnost. Tako što vi mislite o predlogu komisije kao temelju za ovu funkciju stabilnosti? i Europski parlament e, zajedno sa mojim e, suizvjestiteljem Remenom Bergerom, e, dakle mi, odnosno parlament, smo njoj niz amandmana koji bi bili ne samo zaštita investicija, nego i e, osiguranje recimo nacionalnih sustava naknada za nezaposlenost. E, pa me zanima što o tome mislite. A imam još jedno pitanje koje se odnosi na funkciju stabilizacije. Jer e, ne smatram da je to uzeto u obziru francusko-njemačkom prijedlogu u implementaciji deklaracije. Hvala. Pa evo da odgovorim na vaše pitanje o zajedničkom fiskalnom kapacitetu. ne. sama činjenica da raspravljamo o tome sa jednom novom energijom ovih dana odgovore na vaše prethodno pitanje. Naime, je li ova agenda koju sam ja ocrtao realistično? Ovo je prvi puta u nizu godina da imamo predloge koje dolaze s raznih strana, zemalja članica, komisije. Tako da je to sve zapravo pozitivan i ohrabrujući razvoj i svakako pozdravljamo predlog komisije o e, fondu za stabilizaciju investicija. No, ono što E, smo predložili je prvi korak. Naime, dizajniranje i dizajn fiskalnog kapaciteta i sama činjenica da se sve više priznaje da je to jedna ključna, čak temeljna tema za postojanje monetarne unije, je samo po sebi važan korak. No, nije lako dizajnirati taj sustav i to upravo iz onog razloga koje ste i vi naglasili, a to je da fiskalni kapacitet treba dizajnirati na način da bude prije svega veličinom e, adekvatan, a zatim treba pronaći neki put koji će e, ići između procikličke prirode nekih propisa. Naime, govorimo o postojećim propisima i sve je to tema koja će se dalje razmatrati u dolazećim godinama. No, poštivanje ovih e, propisa u cikličkom e, e, padu, odnosno padu gospodarstva, tu treba dizajnirati jedan mehanizam koji neće poticati devijantno ponašanje. Znači, samo, e, konstrukcija ovog instrumenta je daleko od e, jednostavnog e, zadatka. No, ono što je ključno i što pokazuju sva promišljanja da poštivanje propisa je ključno. I druga stvar koja se ovdje jasno vidi je sljedeća. Što bolje mehanizam funkcionira automatski, to je bolje u svom djelovanju. Evo kao jedan primjer. U Sjedinjenim državama ehm, e, stabilizacija zapravo dolazi od manje poreza na e, prihod na e, dobit, a zapravo i taj prenos e, sredstava upravo u područja koje su pod utjecajem e, gospodarskog pada. Tako da mislim da trebamo pogledati koja su iskustva drugih monetarnih unija, učiti od njih i znati da mi politički u tom procesu još nismo došli do kraja. Mi smo u jednoj kombinaciji vizionarstva i političke vizije i implementacije. No, mi smo sada u prvom koraku i važno je da smo pokrenuli raspravu o ovoj temi koju kad zapravo pogledate kako se uopće pojavila na početku se zapravo o tome uopće nije razgovaralo, većina ljudi je zapravo ovu temu eh, od teme odustala kao nerealistične i sada je zapravo eh, ne možemo reći da je ovo posljednja riječ koja se može reći o ovoj temi, jer to ona to svakako nije. Gospodine Montre, izvolite. Hvala, dragi predsjedniče. Dragi, će mi postaviti dva pitanja i to na engleskom jeziku. Dakle, rekli ste da euro ima vrlo, vrlo visoku prihvaćenost u među europljanima na najviše razine do sada. To je svakako um, odlična novost do sada nakon 20 godina imamo takvu stopu prihvaćanja. No, kao što možda znadete, u nekim zemljama članicama vidimo da je e, popularna ova ideja paralelne valute za isplatu nekih e, e, javnih izdataka. vi ste iznijeli nove svježe argumente protiv ovoga ove ideje. Rekao, ja osobno smatram da bi to bio loš presedan, no ako imate još nešto za dodati, svakako bilo zanimljivo za čuti. A druga stvar, Italija. Italija je zapravo gotovo jedina zemlja u europodručju koja je postigla e, višak primarnog proračuna e, zapravo posljednjih 19 godina da je postignut uopće višak primjernog proračuna, ali znamo zbog visokog javnog duga puno tog novaca odlazi upravo na plaćanje kamata i tako dalje, tako da to e, stvara probleme u ukupnom e, iznosu javnog deficita koji raste iz godine u godinu. Znači, kako vi vidite ovu mogućnost europskog mehanizma za stabilizaciju u smislu e, refinanciranja e, kamatnih stopa javnog duga kako bi se smanjio iznos kamata i kako bi se recimo pomoglo talijanskoj vladi? Thank you. Well, the, first question really um, I can... Hvala. Dobro, ali svakako ja mogu ponoviti ovo pitanje, ovaj odgovor koji je Središnja banka dala već ranije. Euro je jedina valuta monetarne unije, znači ili su ove paralelne valute valute i nisu e, zapravo e, pravne ili zapravo e, idu u, se uračunavaju kao dug i E, povećavaju e, ukupni iznos duga, a treći izbor ovdje zapravo ne postoji. A što se tiče e, drugog pitanja, rekao bih sljedeće. Dakle, sadašnja je situacija situacija u kojoj postoji dijalog. Naime, uvijek sam vjerovao da se sporazum može postići i u ovom trenutku ne vidim mogućnost e, za komentiranje ove situacije. Puno puta sam rekao da zemlje koje imaju visoku stopu duga trebaju smanjivati dug i time e, se dalje jačati. Ne bih e, nič, ništa sada ima tome za dodati. Ne, ali još jedno pitanje, da, jel sam imao dvije minute. Hvala. Hvala na odgovorima, evo bit ću kratak. Slažem se s vašom vizijom prema kojoj zemlje s visokom stopom zaduženosti trebaju smanjiti taj dug. No, ako sagledamo situaciju sada i usporedimo je sa onom prije 10 godina, sada smo u različitim situaciji u europodručju, dakle možda imamo veću stopu zaduženosti i manje raspoloživih e, instrumenata za suočavanje sa potencijalnom krizom. Dakle, što se tiče tih instrumenata koje koristi Europska središnja banka, dakle iznimne izvanredne mjere koje, za kojima je potezala za borbu protiv financijske krize, dakle recite nam što mislite, da li smo sada u slabijem položaju nego ranije, dakle da li je hitno smanjivati javni dug kako bismo bili jači kada izbije druga kriza. Visoka, odnosno preveliki dug povećava ranjivost zemalja. Dakle, to moramo uvijek imati na umu. I pouka koju su izvukle brojne zemlje iz krize jeste da u trenutku kada izbije kriza nisu imale fiskalni manevarski prostor za intervenciju jer je dug bio previsok. Sada imamo oporavak koji već dugo traje i bio je popraćen e, sa kamatnom stopom e, bez presedana, dakle niskom, a ta pravila koja je stvorila naša monetarna politika trebala biti iskorištena kako bismo mi e, stvorili dakle te fiskalne zaštitne mjere upravo iz razloga koji ste naveli, dakle upravo kada dođe do sljedeće krize ili sljedećeg događaja koji će nas pogoditi i e, kada će brojne vlade imati potrebu za tim intervencijama. Hvala, Molly Scott Cato. Najpše hvala, predsjedniče. Kao što jako dobro znate, jako smo aktivni u parlamentu trenutno jer se bavimo s tri e, zakonodavna prijedloga o održivom financiranju koje nam je poslala komisija, no ipak mislim da je također važno da koristimo ovlasti Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka kako bismo se postarili da financiramo tranziciju ka održivosti i hitnim potrebama. Imajući s tim, dakle, s tim u vezi sa zadovoljstvom sam poslušala e, Benoa Curea koji je rekao da, i citiram, Europska banka djeluje u svom, djelujući u svom mandatu može i treba aktivno podržati tranziciju ka niskogličnom mandat e, gospodarstva na dva ključna načina. Kao prvo, definirajući pravila igre i drugo, djelujući sukladno bez narušavanja stabilnosti cijena. Naravno, to su dvije točke koje nisu jako detaljno e, predstavljene, tako da bih htjela čuti vaše mišljenje o malo detaljno, da, nam to detaljnije razradite. I isto tako možete li nam nešto reći o e, stres testu e, za ugljik koji su provele e, institucije. Isto tako što se tiče makrobonitentnih mjera i u identifikacije materijalnog rizika. Dakle, da li se može rješavati sistemski riziki? i da li e, možete uzeti u razmatranje određivanje gornjih pragova za neke zagađujuće sektore i migrantska kriza da li vam može poslužiti dakle kao e, mjerilo dakle kao što je to predstavljeno u održivoj taksonomiji kao oko koje se već dogovorilo ranije. Hvala, dopustite najprije da vam kažem da ove rasprave... Dobro, evo, najprije ću vam iznijeti činjenično stanje. Dakle, kao prvo pogledali smo kupovinu zelenih obveznica i koje se koriste za investicijske projekte koji su od dobrog utjecaja na okoliš i utjecaj kupovine obveznica na tržištu obveznica u području. Rezultati su objavljeni dakle u našem biltenu 8. studenog. Dakle, Središnja banka kupila zelene obveznice u svom javnom i privatnom sektoru i komparativnom sektoru. Kako trenutno stvari stoje, posjedujemo otprilike 24% PSPP, e, dakle e, ob, zelenih e, obveznica. A u poslovnom sektoru imamo otprilike 20% zelenih obveznica i u okviru oba programa udio koji imamo u zelenim e, obveznicama odraz je udjela našeg e, onoga što imamo u na cjelokupnom tržištu. Dakle, e, zelene obveznice predstavljaju 4% ukupnog udjela. Dakle, vidimo da je eurosustav smanjio udio zelenih obveznica i podržao e, nefinanske korporacije izdavanjem istih. Dakle, imamo isto tako i neke ekonometrijske analize koje veći udio pada zastupljenosti zelenih obveznica pripisuje našem korporativnom sektoru, poslovnom sektoru, a to je dosta vidljivo u dokumentu objavljenom u lipnju 2015. godine. Istovremeno izdavanje zelenih obveznica je zabilježila, dakle, nakon te objave e, porast i od tada stalno e, raste. I to je sukladno s prethodnim nalazima o e, utjecaju korporativnog sektora. Ovdje se bilježi, dakle, rast isto tako među prihvatljivim programima. A sada bih odgovorio na vaše drugo pitanje. Naš napor za suzbijanje klimatskih promjena, odnosno klimatske rizike, o tome smo raspravljali i prilagodili neke svoje ciljeve i u biti mi trebamo podržati zakonodavce, se tijela koja određuju standarde, odnosno norme i pružiti jasan okvir za reorientiranje financijskih tokova i smanjiti rizike. Sukladno s globalnom prirodom ovog izazova, Evo Središnja banka podržava postojeći rad u međunarodnim forumima i podržala je podržala je mrežu za ozanjavanje financijskog sustava, a to tu su centralne središnje banke i nadzorna tijela koji zajedno žele boriti se protiv rizika po okoliš. Dopustite također da podsjetim da je zašta okoliša, to nije jedini sekundarni cilj Europske središnje banke temeljem e, zajedničkih e, temeljem e, ugovora možemo spitati zašto Europska središnja banka ne bi trebala promovirati industriju koja jamči najveći gospodarski rast kao što su na primjer industrije koje koriste veliki omjer proizvode veliki omjer ugljika također Dakle, prema temeljnim ugovorima Europska središnja banka treba sudjelovati prema načelima tržišnog natjecanja e, otvorenog tržišta i isto tako Europska središnja banka ima svoj glavni mandat e, jamčenja stabilnost cijena. Dakle, ovo se govorim kako bih vam rekao da mislim da je najbolje revidirati se sva ova pitanja, no također postoji neka ograničenja našem radu u okvirima kojih obnašamo svoje dužnosti. Hvala. E, ne, Mariza Matijas je prva onda kolega Anemans. Hvala vam predsjedniče, hvala vam gospodine dragi što ste došli. Imam četiri pitanja. Dva prva tiču se iste problematike. Ranije ste rekli da postojeća situacija u području je privremena naravi, no tijekom 2018. godine europodručje je bilo slab gospodarski rast i u zadnjem kvartalu zabilježili smo najnižu Stop gospodarskog rasta u zadnje četiri godine. Dakle, prvo pitanje tiče se e, kvantitativnog olakšanja. Dakle, mislite li mislite li da je kvantitativno popuštanje bilo odlučujuće, odlučujućeg značaja jer vi govorite o zatvaranju ili smanjenju tog programa, a s obzirom na podatke koje imamo na raspolaganju, to je dosta upitno. Zatim sljedeće pitanje je drugačije prirode. Ako imam gospodarski rast koji je u potpunosti ovisno o nekonvencionalnoj monetarnoj politici, ne mislite li da je to dokaz da je politički miks e, u europodručju kriv? Dakle, drugim riječima rečeno, ne mislite li da smo i su više ovisni o postojećoj e, politici jer e, niske plaće i fiskalni kompakt e, možda su loši za dobrobit stanovništva. No, I evo, zaključno pitanje, nije li vrijeme da stvorimo veću fleksibilnost za e, programe javnog ulaganja kako bi to bolje funkcioniralo u budućnosti? Hvala. Odgovorit ću na prvo pitanje. U uvodnom izlaganju govorio sam o tome da pad tempa gospodarskog rasta može biti privremeno ili trajno. Način na koji gledamo na to u datom trenutku, u ovom trenutku, a kažem, evo, u, u ovom trenutku te jer e, sada razgovaramo o zadnjim e, procjenama iz, koje ćemo imati u prosincu. Dakle, dio tog pada ritma uzrokovan jednostavno normalizacijom postupka rasta do kojeg je došlo nakon e, iznimno kvalitetnih 2017-2018 godine koji E, su zabilježili veliki uspjeh u sektoru izvoza. Dakle, od tada gospodarski rast, e, plan globalno gledajući je zabilježio veliki e, uveliko se smanjio i smanjili su se i naši izvozi. Dio te normalizacije povezan je također i s rastom pomanjkanju radne snage. Dakle, sve to je jednostavno strukturno prilagođavanje slabijem gospodarskom rastu. Istovremeno imamo i neke privremene čimbenike, spomenuo sam već one iz e, automobilske industrije, ali postoje neke specifične stvari u različitim državama isto tako. Dakle, ono što sada trebamo ocijeniti jeste da li se ovdje, da li je to prava slika stanja stvari i, ili da li će se to promijeniti i da li će se ispostaviti da e, je pred nama velika recesija. E, mi smatramo da tome nije tako u trenutku te. Čak ako sada stvari stoje, mi očekujemo da ćemo krajem godine prestati s neto kupovinom e, aktive, no opet stopa, kamatne stope i je isto tako jako važno i moramo imati to na umu. Dakle, ona omogućava rast gospodarstva. I činjenica da smo imali jako dug postupak oporavka. Evo, već imamo pet godina kontinuiranog gospodarskog rasta, dakle pol milijuna radnih mjesta je stvoreno u tom razdoblju. To je nešto što nikad ranije nije zabilježeno. Dakle, povijest ovog e, nikad nije zabilježeno u ovom dijelu svijeta. I nominalno e, plaće bilježe rast i u određenim dijelovima Unije isto tako i ozbiljno rastu, naravno više u onim zemljama u kojima su veća pomanjkanja u radnoj snazi, ali tu su i činjenice, dakle jedan od razloga zašto smo e, sigurni u sebe je isto tako da e, i inflacija e, stagnira. Što se tiče fiskalnih politika, barem e, prema nacrtu proračuna u svim zemljama možda uz jedan, jednu iznimku. Dakle, nacrti proračuna su bilježe porast isto tako. A za kraj postavili pitanje i o većoj fleksibilnosti u programa javnog ulaganja. Dva komentara. Trenutna pravila već omogućuju određenu fleksibilnost programa javnog, javnih ulaganja. Drugo, ako ljudi žele o ovome raspravljati, onda se tu radi naravno o važnoj raspravi jer nekim zemljama postoji veliko pomanjkanje u infrastrukturama, ali te rasprave su vođene u trenutku kada se osmišljao program e, stabilnosti gospodarskog rasta i tada se govorilo da javno ulaganje treba isključiti iz definicije e, fiskalnih ciljeva i u tom trenutku zajednička odluka bila je da se to ne treba isključiti iz iskancijelno e, ciljeva, a jedan od razloga jest da je jako teško napraviti distinkciju između onoga što je stvarno javno ulaganje, a šta su tekući troškovi. I možemo napraviti brojne ilustracije toga. No, imajući ovo sve na umu, mislim da je sve to u rukama e, zakondavaca i a mi smo samo središnja banka, ništa više. Hvala Carol Anmans. Hvala predsjedniče Nizemski. Gospodine dragi, govorili ste o kraju kvantitativnog otpuštanja, dakle kraju otkupa aktive i stvaranju novca. Dakle, ta politika imala je za cilj isključivo održanje jedinstvene valute i tome nije bilo alternative. No, u svakom slučaju, neki dionici gospodarskog prostora spominjali su robovlasničke odnose do kojih dolazi u takvim situacijama. Po mom mišljenju, ta politika imala je katastrofalne posljedice, navešću vam neke od njih. E, umjetno održavanje u životu nekih sektora, na primjer, upoznat sam s onim što se događalo na po pitanju belgijskog proračuna. Tu je došlo do problema koji su postajali sve veći i veći. Još drugi sektor jeste, eh, je sektor nekretnina. Bilo je velikih eh, problema zbog kvantitativnog popuštanja koje je omogućilo da se kupuje dakle, aktiva svježim novcem, dakle količina raspoloživih eh, sredstava je zabilježila porasta. s obzirom na kamatnu stopu bilo je sve tešće institucijama da interveniraju. Zatim štednja je bila pogođena i proračun e, e, središnje, banke je počeo izgledati kao pravi mjehur. Onda se tome, to ste prekinuli i vijeće e, guvernera središnjih banaka odlučio je da srednjoročno se prestane s kvantitativnim popuštanjem. Moje pitanje je dakle sljedeće u kontekstu koji sam upravo predstavio sa poduzećima, bankama i vladama koje su upale u robu e, odnos. Što mislite kakva će biti situacija srednjoročno gledano? Thank you. I will answer in a moment Hvala. Za trenutak ću odgovoriti na vaše pitanje, ali prije svega naša je politika imala katastrofalne posljedice. Da, u nekoliko godina stvorila je 9,5 milijuna ljudi. Ja mislim da oporavak eurozone puno duguje monetarnoj politici Središnje banke. E, do čega je to došlo tako naglo? E, mi smo odlučili e, odmah da se jako naglo prekine sa neto kupnjom imovine. Pa ne, mi to radimo postepeno, a doluku smo donijeli u lipnju. E, treće, kada e, pravimo monetarnu politiku za cijelo europodručje, mislite li baš za sve zemlje bez razlike i za sve sektore? Monetarna politika koju radimo nema za cilj specifičan sektor gdje održavate za neke sektore visoke ili niske kamate. To je Sovjetski savez, to nije e, slobodno tržište i to nije takva e, politika tržišnog natjecanja. Treće, e, kada govorimo o privatnom e, sektoru, financijskom i nefinancijskom sektoru, spremni su za tu odluku za slučaj da se ta done, ista donese. Kao što sam i ranije rekao, monetarna politika, bez obzira na našu odluku o neto aktive, bit će i dalje e, vrlo prilagodljiva što se tiče kamatnih stopa e, neće e, govorili smo njihovom rastu tijekom cijelog ljeta ali to je iako ne znam sada točnu formulaciju ono što je stajalo iako će Ruska središnja banka uložiti u obveznice na jedan produženi vremenski rok. Hvala. Hvala. Werner Langen ima riječ. Za razliku od e, prethodnog govornika, ja vjerujem da nakon sedam godina na dužnosti možete pogledati unatrag e, sa zadovoljstvom i ponosom, jer bez vaše intervencije euro ne bi ostao toliko stabilan, iako se sada sla, e, sla, i to je zasluga Središnje banke. I bez obzira na kritiku ovog programa kupovine imovine tako dalje, ta vaša intervencija bila je ključna. Tri pitanja, dakle, inflacija. Vi ste rekli, inflacija, e, još, inflacija još niska, mada ovo što se tiče energije tako dalje je viša. Znači, gdje su sada tu potrebne nove mjere kako bi E, jer sada se vidi da pada e, rast. Drugo, konvergencija. Nova istraživanja pokazuju da sve države koje imaju euro imaju pozitivne podatke o konvergenciji osim Italije, ali Italija sada u drugim, iz drugih razloga je sada problematičan problem jer e, ovih 22 milijarde eura su iz tendera u dvije trećine otišlo u Italiju. Međutim, vanjski investitori usprkos e, zbog e, političkih razvoja su prodali državne dionice. Jeste li sad spremni pripremiti novu financijsku injekciju talijanskim bankama, kao što se može danas čitati u dnevnim novinama? A treće pitanje, vaš optimizam, dakle da bismo trebali eh, i da ćemo dobiti učinkoviti sustav, eh, ali to je sve ono što se postavlja u pitanju zadnjih 20 godina. Naime, evo za kraju sam još rekao, prelaz koordinacije na zajedničkom odlučivanje je nešto dugotrajno, dobro, dugotrajno već traje više od 10 godina. Znači, gdje sada vidite ključni pritisak na zajedničko odlučivanje, uključivanje parlamenta, na primjer, kod budućeg ESM-a? Thank Hvala, postavili ste puno pitanja. Prije svega hvala što ste e, ljubazno govorili na početku vašeg izlaganja o našoj politici. Najprije o inflaciji. Glavna inflacija je nešto što je objektivno i to definira stabilnost cijena i našu monetarnu politiku. Ta inflacija rasla je zbog cijene energenata. Cijena energenata sad pada, pa mislimo da će ta inflacija također padati u sljedećim mjesecima. Ali u definiciji inflacije ima različitih komponenata koji su stabilni od energenata i to zovemo drugačijim vrstom inflacije. Inflacija kao potka, ona je nije bila tako dobra, ali je bolja nego li što je sada i malo pomalo raste. Zašto mislimo da će ta e, inflacija rasti zbog nominalnih visina plaća koji rastu u nekim zemljama više nego li u drugima. Međutim, povećanje nominalnih plaća je kvalitetnije sada nego li što je bilo ranije. Nekada e, kada bi došlo do takvih porasta nominalnih plaća, često je to bilo kratkoračno jer je to bilo zbog određenih privremenih faktora, dok e, sada do toga dolazi na temelju dogovorenih plaća. Prema tome radi se o stabilnom porastu koji će trajati sve dok budu ti pregovori trajali. Malo palo ono, dakle, pomećavat će se plaće, ali e, će zapravo to uroditi i većim cijenama i većim inflacijom u budućnosti. Međutim, to će biti i drugačije od zemlje do zemlje, ovisno o tome u kojem se dijelu ekonomskog ciklusa ta država nalazi. U početku se vidi da ima više radnih mjesta, međutim često su oni slabe kvalitete. Radi se o privremenim radnim mjestima. Budući da ljudi imaju privremeno radno mjesto, ne traže veće plaće. Malo pomalo se njihovo radno mjesto na tržištu rada stabilizira, pa oni traže povišice plaća. I to je normalni ciklus. Situacija je različita od zemlje do zemlje. U nekim zemljama ljudi imaju stalno e, E, stalna radna mjesta, dok u drugim zemljama su uglavnom na određeno vrijeme. I, e, i jednom i drugom e, situaciji rasti će cijene kako privremeni poslovi postanu više, dakle oni na određeno vrijeme postanu na neodređeno vrijeme. Dakle, to povećanje plaća urodit će višim cijenama. Međutim, zato je potrebno vremena jer u vrijeme gdje nije bilo mogućnosti plaćati za veće cijene e, je bilo jako dugo. Ali u svakom slučaju inflacija ide u smjeru e, kojim želimo. Što se tiče konvergencije, tu se s vama potpunosti slažem. Ja sam e, o tome govorio prilikom mom uvodnog izlaganja. Naime, upravljanje koje se prelazi od onoga sa pravilima do onoga koji se temelji na institucijama. Kako bi se to stvarilo, države članice moraju biti međusobno pune pomjerenja jedne prema drugih i ljudi trebaju jedni drugima vjerovati, a povjerenje ovisi o dvijema stvarima. Jedno je poštivanje pravila, dok je drugo ono što ste vi spomenuli, a to je konvergencija. Ako zemlje, bez obzira iz kojeg razloga, imaju različite situacije, e, onda je, ih to oslabi i jako je teško da jedni drugi mogu vjerovati. A mi mislimo da je ovaj proces zapravo ključan i neizbježan ako se želi imati jaka monetarna unija. I još par riječi o prelazu konvergencije s one koje se temelji na pravilima na one koje se temelji na institucijama. Pogledamo li ono što se događalo s monetarnom politikom? Do kraja 80-ih svaka središnja banka imala je svoju monetarnu politiku. Sa stajališta financijske stabilnosti to je bila jako, jako teška situacija smo imali e, slobodu kretanja kapitala i stalno smo imali E, različite tečajne stope, a monetarna je politika bila zaista jako teška. Moram reći usput da je su to vrijeme postojala pravila o tome kako treba stabilizirati mm, tečajne, tečajeve valuta, ali to se stalno kršilo zato što je pritisak tržišta bio prevelik u konačnici zato je osnovana Europska središnja banka i to je jako dobar primjer kako se prelazi iz nečega što se temelji na pravilima na onoga što se temelji na ustanovama i kao što vi same kažete mislim da je to bilo zaista e, uspješno. Hvala. Sada kolega Silva Pereira. Hvala lijepa. Za početak dopustite mi da pozdravim ova temeljne poruke koje ste danas odaslali. Prvo, značajni stimulus monetarne politike je još uvijek potreban i nastavit će se i nakon kraja kupnje neto aktive i e, usporavanje e, gospodarskog rasta u Europi e, to još i više opravdava. A drugo su E, ključni koraci u reformi ekonomske monetarne unije. Vi ste govorili o koordiniranju politika i funkciji evropskog stabilizacijskog mehanizma i reforme SM-a. Imam e, dva pitanja o ove posljednje dvije teme. Prvo, stabilizacijska funkcija. Spomenuli ste da euro područje treba fiskalni instrument kako bi održao konvergenciju vi obično birate riječi, međutim, možete li se složiti sa mnom da osim što moramo održati konvergenciju, prije toga je moramo promicati. E, zato što smo sada, se sada nalazimo u situaciji divergencije kako s ekonomskog, tako i sa socijalnog aspekta e, u e, državama europodručja. Drugo o reformi ESM-a, što se, ono što se predviđa za vijeće u prosincu je da se će uspostaviti jedinstveni e, fond za sanaciju. Pitam se koliko je to hitno učiniti jer e, bi taj fond jedinstveni fond za sanaciju morao odmah biti u funkciji. Što vi o tome mislite? A drugo, na ovom odboru danas će se govoriti o mom izvješću o reformi SM-a. Mi e, tu e, su, smatramo da da Europski monetarni fond bi se trebao nazvati Europskim stabilizacijskim fondom kako bi se jasno naglasilo da je e, europska monetarna politika politika Europske središnje banke. Što vi o tome mislite? Hvala riječi održati u odnose se na situaciju gdje su e, države bile dovoljno konvergentne kako bi imale središnje fiskalne kapacitete, međutim još uvijek su podlozne šokovima koji su bili inherentni ili šokovima različite vrste. Konvergencija bi se dakle izgubila da se ništa ne napravi. U tom smislu se koristi riječ održati konvergenciju. E, jedinstveni fond za sanaciju e, je nešto što treba hitno napraviti. E, to su stvari o kojima se već odlučilo i puno se o tome raspravljalo. Potrebno je sad samo dogovoriti se oko nekih modaliteta za provedbu. Ali to treba napraviti žurno i to zapravo jača monetarnu uniju. Trebamo dovršiti bankovnu uniju i zaista e, moramo napraviti više i krenuti u izradu unije tržište kapitala i to na vjerodostojan način. Za mnogo toga treba puno vremena, usklađivanje pravila o solventnosti, usklađivanje zakonodavstva među državama članicama. Međutim, Europska će komisija uskoro E, dati e, e, prijedlog gdje će se vidjeti što to sve nudi Unija tržišta kapitala. Inače, i kako se slažem s vama da ne bismo trebali govoriti o Europskom monetarnom fondu za ovu novu instituciju. Da. Da, e, mnogi među e, nama se zalažu da se to nazove Europski stabilizacijski fond. Ludek Niedermayer ima riječ. E, puno hvala i dobrodošli, predsjedniče dragi. kao i gospodin Langen i ja smatram da vi odlično radite vaš posao na čelu Europske središnje banke. Moje pitanje vezano je za najnovije ekonomske podatke. Ekonomija, kao što kažete, pogoduje od toga što rastu plaće i zbog gospodarskog rasta. Prema tome treba doći do ekonomske ekspanzije, više ljudi ima radno mjesto i bolje plaće. Dakle, ti faktori bi trebali biti dobri za gospodarski rast u sljedećim tromjesećima a vi dajete podatke koje nisu baš jako e, jaki. Prvo, ako za sljedeću godinu ili dvije dođe do očigledno usporavanja gospodarskog rasta i bude li trebalo podržati ekonomiju. Vi ste rekli da je sada fiskalna politika u ekspansionističkoj fazi, a kamatne stope su skoro nula i mislim da neću imati ključne elemente za stabilizaciju rasta ako se ekonomija uspori. I isto tako e, automobilska industrija kažete je pridonjela slabijim podacima u trećem tromjesečju, ali ja mislim e, da njihove tvornice proizvode automobile, međutim ne prodaju se automobili zbog homologacije. I e, zato me zanima može li automobilski sektor biti jedan od ključnih e, čimbenike koji objašnjava e, usporavanje situacije u trećem mjesečju. Hvala na, za ovo pitanje. Što se tiče prvog pitanja, ako u sljedećim godinama dođe do itekakvog usporenja, imamo li dovoljno prostora s našim politikama? Naša će ekonomska politika ostati itekako prilagodljiva kroz dulje vrijeme, jer vidimo da konvergencija, odnosno inflacija u našem cilju ima e, neki svoj horizont 2020. otprilike. Prema tome, mi ćemo se prilagođavati ovoj situaciji politikom ulaganja ili kamatnom politikom. Što se tiče automobilskog sektora, taj sektor e, je u ovom tromjesečju poboljšao situaciju koja doduše nije bila dovoljna da bi se nadoknadio pad u prošlom tromjesečju, ali e, potpuno će se to nadoknaditi kroz sigurno više od samo jednog tromjeseća. Jedino što možemo reći po tom pitanju su riječi upozorenja. Međutim, ova e, slabiji trenutak gospodarskog rasta nije bio vezan za jedan čimbenik, dakle samo za automobilski sektor. Neke sam se već ranije osvrnuo. Recimo, smanjeni e, potencijalna proizvodnja vezano za svjetsku trgovinu. Ali zašto kažemo da je došlo do usporavanja? Zato što je trgovina u svijetu se usporila, ona nije niska, još uvijek je iznad prosječnih vrijednosti u povijesti. Zapravo za neke stvari možemo reći da je prilično visoka. Preuranjeno je barem za sada, e, iako ćemo uskoro dobiti nove pokazatelje, Dakle, preuranjeno je reći da se približavamo točci usporavanja. A među različitim čimbenicima, dakle, bilo je čimbenika ne samo u automobilskoj industriji, već i u drugim zemljama. Hvala sada Jako von Weisteker. Hvala lijepa. Ja ću se sa zadovoljstvom pridružiti Ludeku Niedermayeru i Vernelu Langeru koji pozitivno gledaju na vaš rad. Osim toga, jako mi se svidio suptilan način na koji ste objasnili da treba krpati krov, popravljati krov kada sja sunce. Vi ste rekli da se naravno uvijek moramo pripremiti za moguću buduću krizu, a drugi razlog je taj da sunce može biti itekako vruće i dovesti do promjena monetarne politike u onim zemljama gdje ima visoka razina duga i jako niski gospodarski rast. A slažem se također s vama da je jačanje fiskalnog kapaciteta u europodručju ključan sastojak prilikom popravljanja krova. U tom kontekstu spominje se konvergacija, vi konvergencije, vi spominjete konvergenciju u vašem govoru. Tradicionalno e, bismo smatrali da je riječ konvergencije u tom kontekstu korisna i produktivna, jer sadržava konstruktivnu dvosmislenost, e, nešto što mi u Briselu volimo. Svako u tome e, vidi ono što se njemu sviđa. Međutim, bojim se da riječ konvergencija u svojoj dvosmislenosti je u određenom mjeri postala problem. Naime, riječ konvergencija znači kako državama članicama olakšati ako više ne mogu koristiti mekanizme tečajne e, valute, dakle da se na taj način nose sa šokovima i to je neka vrsta mogućnosti e, konvergencije borbe protiv šokova. Ali postoji još jedna vrsta e, konvergencije za koju imamo e, fondove i mi podstičemo takvu konvergenciju, međutim to nije specifično za monetarnu politiku. Dakle, ako se konvergencijom smatra taj najširi smisao te e, riječi, onda se zapravo radi o određenoj vrsti transfera u Uniji. Ne bismo li sada trebali zaboraviti ne konvergenciju kao takvu, već njezin cilj u europskim fiskalnim kapacetima. Smatram da bi se na taj način pospješio politički konsenzus oko onoga što nam je zaista potrebno, a to je reosiguranje za slučaj nezaposlenosti. I tu bi se ojačalo čitav niz ciljeva gdje bi veliki proračun eurozone mogao zapravo krivo shvatiti, a neki na njega tako i gledaju. Hvala. U potpunosti se slažem s vama. Dok se govorilo i razmišljala sam o tome kakvu bismo zapravo konvergenciju ovdje možda željeli misli. Znači tu postoje barem tri različite karakteristike konvergencije. Dobro, konvergencija naime pokriva ovako niz stvari. Jedna je ciklička konvergencija od njih. No, kada govorimo o konvergenciji u kojoj se definira stopama rasta, imamo indeks disperzije koji gleda rast u smislu dodane vrijednosti u zemljama i taj indeks disperzije danas je došao do svoje povijesno niskih razina. Trebamo se vratiti do početka možda 90-ih da bismo uopće pronašli sličnu konvergenciju. Dakle, konvergencija u tom smislu se već dogodila i to je načelno zbog oporavka. I postala je velika divergencija e, prije krize i to, to je jedna stvar. Druga definicija konvergencije povezana je sa strukturnim reformama. I to je na određeni način konvergencija koju moramo imati. Na primjer, Spomenuli ste, ja se slažem da je e, schema osiguranja za neo, e, nezaposlenost e, jedan obećavajući put u budućnost. Ali kako možemo to imati ako se naše tržišta rada toliko znatno razlikuju? Ako su i naša, naši sustavi klasifikacije također toliko različiti, neki definirani na centralnoj razini, neki nisu i tako dalje. Znači ono što nam je potrebno je zapravo konvergencija na institucionalnoj razini institucija ili konvergencija stvarnih strukturnih reformi tako da postoji veća e, motivacija za konkurentnost gospodarstava i konvergencija konkurencije. Jer ako imate vrlo konkurentno gospodarstvo, jedno koje nije imalo konkurentno, onda je teško zajednički nešto činiti. A zatim konvergencija ima i treće značenje, a to je ono što ste vi rekli u smislu strukturnih fondova. Naime, redistribucijska konvergencija, konvergencija koja se postiže redistribucijom. I mislim da u ovom trenutku sada kad raspravljamo o fiskalnim kapacitetima, ovu, da zapravo mislimo na ovu prvu konvergenciju. Konvergenciju um, u odnosu na različite cikluse ili različite šokove. I možda bi bila dobra ideja, imate pravo ne koristiti konvergenciju na taj način da se može misliti bilo što od toga. Razmislit ćemo kako to recimo reći drugačije. Hvala. Evo upravo ono o čemu radimo, radi se o asimetričnim šokovima, dakle ovo je, radi se o konvergenciji u ovom prvom smislu riječi. I mislim da ako recimo neka potpora za, neosiguran, za nezaposlenost je nešto kao reosiguranje, nešto kao fond za crne dane, onda možda nije potrebno čekati harmonizaciju koja može biti recimo u srednjoročnom ili dugoročnom razdoblju i ispravna stvar, ali kao jedan zaštitni mehanizam za nacionalne sustave e, može postojati i posebice zbog nacionalnih razlika ili tako dalje, je bilo bi dobro imati tako nešto već sada. A treća stvar, konvergencija je nešto čisto drugo, ali svakako jest potrebno, naime smanjenje e, strukturnih fondova na razini proračuna ili tako dalje. To je čisto nešto drugo, to je stvar e, e, koja nije ista u ovom smislu fiskalne stabilizacije. Važno je i to pitanje do duše političke odrediti. Prvonš, izvolite. ali nemamo mikrofon za govornicu. No, dakle, ako želite riječ, e, vi ste sada na redu. Ili ćemo dati riječ prvo Filipu. Filip Langen. Hvala, e, dobrodošli predsjedniče e, dragi. Evo, mislim da, da smo na pravom putu do ovog sustava sa usklađenim institucijama. Nakon ovoga evo što ste odgovorili Molly Scott Cato, e, slušao sam pažljivo što ste rekli, nisam sasvim zadovoljan time. Znate da imamo više struka ograničenja, imamo više struke ciljeve i možda želimo nastaviti financirati radno intenzivne, ali klimatski destruktivne aktivnosti, da, to mi je jasno, no činjenica je međutim da ako imamo podivljale klimatske promjene, one će uništiti svo naše gospodarstvo. No, dakle, ono što sam htio reći je da, istina je da kao pitanje kvantitativnog popuštanja i aktivnosti koje Središnja banka provodi, Središnja banka financira aktivnosti koje pomažu u ublažavanju ili borbi protiv klimatskih promjena, no istovremeno financira i aktivnosti koje idu upravo u suprotnom smjeru. I to je upravo ono što me najviše čudi kada pogledamo tržišnu dinamiku, rekli ste mi smo za otvoreno tržišno gospodarstvo, no ako zapravo kratkoročna obses, obsesija tržišnim gospodarstvom zapravo potkopava u učinke e, na klimatske promjene, odnosno klimatske promjene postaju potpuno iracionalne u E, odabirima, onda imamo e, promašeno tržište s jedne strane. Dakle, e, ima smisla što radi Središnja banka, ali s druge strane radi se onome što možemo učiniti kako bismo gospodarstvo regulirali na drugačiji način. I doista vjerujem da bismo vjerojatno trebali imati obvezujući disclosure, odnosno mehanizam objavljivanja informacija na utjecaju na klimatske promjene za cijeli financijski sektor kako bismo mogli imati određenu vrstu tržišne discipline. No, rado bih da nastavimo o tome razmišljati, a možda da dodate nešto o tome kako funkcionira naš monetarni sustav. Jer recimo ako imate depozite koje nose kamate i zahtijevaju rast, to traži rast, ali svejedno ne možemo razdvojiti rast od ekološkog učinka, onda ne znam kako da razriješimo tu dilemu. Hvala, da, hvala. Nije to e, laka stvar za rešiti ni u kojem slučaju, no želim reći da mi zapravo ne želimo financirati e, visokoradno intenzivne klimatski disruptivne sektore namjerno. Naime, nije to bilo poanta, ja sam samo navodio sve razne sekundarne mandate koje ima e, Središnja banka. I želim još reći da je ova e, rasprava već nešto što se vodi u upravljačkom vijeću i namjera je nastaviti tu raspravu o tome kako dalje E, doraditi našu monetarnu politiku u tom smjeru. Već smo nešto i učinili u tom smjeru, na primjer za naš portfelj mirovinskih fondova delegirali smo e, zamski glas investicijskim e, menadžerima koji se pridržavaju UN načela odgovornih investicija i gdje se traži da se okolišni socijalni E, i e, korporativni standardi upravljanja uključe u njihove politike i zajedno sa e, našim menadžerima vanjske imovine također širimo mogućnosti investiranja u održive proizvode, a za portfelj naših vlastitih fondova, znači to je naš uplaćeni kapital Središnje banke i opći fond za rezerve, počeli smo ispitivati kako biti UN kriteriji koje sam upravo spomenuo bi se mogli ovdje implementirati. Znači pokušavamo nešto napraviti što nije lako monetarna politika je zamišljena za cijelo europodručje, za sve zemlje, za sve sektore, industrijske sektore naše. Ciljevi definirani su na agregiranoj razini na agregirani način, no sve se više pozornosti posvećuje od strane upravnog vijeća i članova upravnog vijeća da se o tome raspravljaju da se ta pitanja isto uzima u obzir. Hvala. Thank you. Hvala, izvolite. Hvala. Predsjedniče, organizirat ćete povratak eh, monetarne politike svojim klasičnim instrumentima na koje ste podsjetili i koje je naglasio kolega Sila Pereira, no mimo toga vraćam se na već ranije postavljano pitanje, dakle želim se osvrnuti na ciljeve stabilnosti cijena koji su definirani u doktrini središnje banke. Dakle, često se naglašava potreba za strukturnom reformom na koju se i sami osvrćete redovito, no konkret toga ima i nekih drugih elemenata koji mogu činiti da gospodarski rast se ne ispoštuje, dakle bilo da se radi o demografskim e, problemima ili produktivnosti, koji god bili, dakle, koje god bile strukturne reforme koje započnu države članice. Dakle, imajući to sve na umu, ne mislite li kada se ponovno vratite u takozvano normalno razdoblje monetarne politike, cilj od 2% inflacije treba i dalje biti taj koji ćete slijediti? Dakle, hvala. Mislim da sam već rekao da je u ovom e, trenutku teško sa sigurnošću ocijeniti hoće li u srednjoročnom ili dugoročnom e, razdoblju se i dalje slijediti put sekularne stagnacije takozvane ili je to samo privremeno smanjenje e, rasta. Ono što smo vidjeli ovog outputa, e, ono što smo vidjeli posljednjih godina da je rast e, proizvoda zapravo rasao a da nije zauvijek osuđen da ostane na niskoj razini. Naime, postoje ti faktori koje ste vi spomenuli kao demografija ili tako dalje koji, koji vrše pritisak sa svoje strane na dolje. No, s druge strane, tu je i digitalizacija, postoje tehnološki razvoj u cijelom spektru koji bi s jedne strane mogli povećati produktivnost i ovu E, hipotezu sekularne stagnacije učiniti manje vjerojatnom da se razvija. No u ovom trenutku stvar je prilično nesigurna i ono e, što zapravo mi gledamo je naš cilj inflacije i konvergenciju s našim ciljem i na taj način zapravo se kalibrira stav monetarne politike i e, zapravo konvergencija i ciljna konvergencija u srednjoročnom razdoblju. Znači, vi ste u tom kontekstu pitali je li 2% još uvijek e, naš zacrtani cilj. Posljednje dvije godine mislim da ste me mnogi pitali to pisanje ili implicirajući da bi to trebalo biti 1% ili implicirajući da bi trebalo biti 3%. A moj odgovor e, više manje uvijek bio da prije svega Nije to zbog ovakvog jednog nasumičnog razmišljanja da su središnje banke krajem 90-ih diljem svijeta od, odabralo je 2% tako, jer im je došlo, nego postoje dobri razlozi za to. Posebice u području e, istih valuta gdje se, pro, gdje se tečajne stope ne mijenjaju E, i tu su potrebne razne prilagodbe unutar zemalja. Znači, koje on, znači ograničavanje na nizu stopu inflacije takve prilagodbe otežavaju više nego viša stopa inflacije. A također teško je iskomunicirati na e, to promjenu cilja e, koju smo definirali na samom početku, a nismo ju niti postigli taj cilj od početka. Znači to ne bi baš bilo vjerodostojno postupanje s naše strane u ovom trenutku. Ali postoje ozbiljni razlozi zašto se trenutno niti ne raspravlja e, o toj opciji, jer bi to doista moglo samo povećati volatilnost i utjecati na očekivanja. Dakle, u ovom trenutku naše, naše želje da idemo dalje napred, a da u ovom trenutku iskreno promjeni ovog cilja od 2% ne razmišljamo. Hvala, evo time možemo zaključiti ovaj prvi dio monetarnog dijaloga sa predsjednikom Dragim, predsjednikom Središnje banke i mislim, evo dopustite da podcrtam da smo čuli vrlo široku potporu za monetarnu politiku središnje banke u cijelom političkom spektru kao što smo vidjeli danas te također se ponavlja važnost ove dvostruke poruke koje smo čuli danas. A sada možemo preći na javno saslužanje sa gospodinom Dragim u svojstvu predsjednika Europskog odbora za sistemske rizike gdje on odgovoran za makroprudencijalni nadzor eh, financijski sustav Europske unije. Eh, te se posljednji puta kada smo imali ovdje gospodina Dragija bio je 9. Eh, srpnja 2000 18. Ja mislim, rekao sam 17. ali ne znam, mislim da ipak bilo 18. Tako da je važno u ovom kontekstu reći i da radimo na SRB-u u e, okviru revizije ESE, ali evo i u ovom svojstvu vam dajem sada riječ predsjedniče dragi. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. E, Dosta mi je zadovoljstvo po drugi puta vam se obratiti ovdje u e, ovom svom kapacitetu predsjedatelja ESRB, e, Europskog odbora za sistemske rizike. Htio bih govoriti o dvije teme. Prvo o nekim našim nalazima u komercijalnom sektoru nekretnina, a zatim o prijedlozima SRB-a o makroprudencijalnim alatima za osiguravatelje. Mm, da kažem prvo nešto o komercijalnom e, sektoru nekretnina. On je važan za financijsku stabilnost, ne samo zbog svoje veličine, nego i zbog e, svoje velike međupovezanosti sa financijskim sustavom i drugim dijelima realnog gospodarstva, realne ekonomije. Iz tih razloga važno je da makroprudencijalna tijela e, blisko nadziru razvoj u komercijalnom sektoru nekretnina. Danas je SRB e, objavljuje nalaze monitoringa ovog sektora i htio bih s vama podijeliti neke glavne teme ovog izvješća. Banke su i dalje važan izvor financiranja komercijalnog sektora nekretnina u većini EU zemalja. E, ne banke i međunarodni investitori igraju sve veću ulogu u ovom tržištu, veću nego prije krize. Osiguravajuće tvrtke, mirovinski fondovi, investicijski fondovi sada su najveći e, e, vlasnici i držatelji e, komercijalnih obveznica nekretnina europodručja. Sve u veći udio prekograničnog i nebankovnog financiranja nekretnina ima nekih pozitivnih aspekata. Prvo, potencijal da poveća sveukupnu podjelu rizika jer gubici iz komercijalnog e, sektora nekretnina može se raširiti preko niz entiteta i zemalja. A u slučaju e, distresa u domaćem financijskom sektoru, pristup stranim bankama i drugim institucijama omogućuje alternativne izvore financiranja. Sposobnost privlačenja tijeka kapitala u takvim trenucima može skratiti ekonomski pad i omogućiti brži naknadni oporavak. No, ovaj prelazak koji sam objasnio na nove načine može otvoriti i kanale za komercijalne šokove u sektoru nekretnina koji bi se mogli prenijeti na financijski sektor i realnu ekonomiju. Neke nebankovne institucije kao otvoreni investicijski fondovi za nekretnine mogli bi e, e, mogli bi biti pod pritiskom otkupa koji bi mogli voditi do korekcija cijena nekretnina ako institucije moraju brzo prodavati svoje, svoju aktivu. Prisutnost e, stranih investitora za koje među ostalima nemamo dovoljno statističkih dokaza također mogu povećati rizik brzih e, korekcija cijena jer mogu recimo odlučiti brzo izvući sva sredstva ako e, kako im se čini da će bolje profitirati drugdje ili u slučaju jačanja nesigurnosti na tržištu ili u slučaju regulatorne arbitraže. E, također, strani investitori također mogu uzrokovati cikluse, komercijalne cikluse komercijalnih nekretnina s i uskladiti ih te ih time e, učiniti osjetljivima na globalne faktore rizika. E, tako da makroprudencijalna tijela koja žele odgovoriti na ove rizike imaju razne instrumente na svom e, raspolaganju, ali većina ih je koncentrirana u bankovnom sektoru. Do sada su implementirani samo rijetki na primjer e, sa time što je e, ponderiranje rizika za komercijalna izlaganja u sektoru e, nekretnina su najčešća u tri zemlje, na primjer implementirane su mjere koje se odnose na uzimatelje kredita i njihove rizike, također makroprudencijalni bufferi, također e, bufferi za sistemske rizike ili protociklični kapitalni bufferi, a za e, svrhu e, odgovora na takve rizike u ovom sektoru. Također, rastuća uloga nebankovnih sektora u ovom sektoru zahtjeva razvoj odgovarajućih makroprudencijalnih alata i e SRB nastavlja na razvoju makroprudencijalne politike koji ide dalje od samog bankovnog sektora i danas e SRB upravo objavljuje izvješće o tome gdje će se govoriti kako ojačati regulatorni okvir za osiguravatelje. Zdravi sustav osiguranja doprinosi financijskoj stabilnosti preuzimajući rizike, osiguravatelji uklanjaju mogućnost velikih gubitaka za kućanstva i, tvrtke, a usklađujući e, dugoročne e, štednju i investicije doprinose gospodarskom rastu. No, ponašanje osiguravatelja također može doprinijeti e, nakupljanju osjetljivosti rizika u financijskom sustavu. Stoga je SRB vjeruje da bi nadležna tijela trebala imati odgovarajući makroprudencijalni set alata na raspolaganju za sustavne rizike u području osiguranja koji se ne odnose samo na individualne institucije. Pa dopustite da vam objasnim neke od naših ključnih prijedloga u ovom pogledu. Prvo, nadležna tijela trebala bi moći nametnuti um, restrikcije na povećanje kapitala i dividendi na diljem tržišta, a što bi omogućilo jačanje otpornosti osiguravatelja u slučaju nepovoljnih razvoja tržišta, a koji bi bili usmjereni prema specifičnim entitetima ili subjektima ili aktivnostima. Nadalje, u nekim trenucima i e, držatelji politika možda će, e, polica htjeli bi možda masovno e, e, prodati, završ, e, zaključiti svoje politike i time dovesti osiguravatelje u pitanje gdje će nabaviti odgovarajuću likvidnost i time bi glavna nadležna tijela trebala morati uzeti u obzir takvu situaciju da zaštite financijska tržišta i zaštite E, i također same držatelje polica od takvog događaja. Također bi makroprudencijalni alat za osiguravatelje trebao uključiti kapitalne zahtjeve koji bi bili protociklični e, i e, gdje bi se moglo recimo smanjiti poticaj za prodaju imovine i e, smanjenje kapitalnih zahtjeva tijekom loših ekonomskih e, ciklusa, a također e, spriječiti nakomilavanje sektorskih osjetljivosti time što će se većati, povećavati kapitalni zahtjevi tijekom dobrih ekonomskih razdoblja. Također treba osigurati konzistentnost makroprudencijalnih politika proširivanjem određenih instrumenata koji se koriste u bankovnom sektoru na osiguravatelje koji djeluju poput banaka, kao što su, na primjer, e, e, neke od elemenata koje smo sada raspravljali. Također, na kraju mi e, dopustite da kažem kako kalibrirati te instrumente, koji bi bili pragovi i kako ih inkorporirati u sadašnju regulativu. SRB će nastavljati raspravljati ova pitanja i doprinijeti reviziji direktive Solventnost 2 i time pomoći ovom odboru odlučiti o budućem obliku regulativnog okvira za osiguravatelje. A sada vam zahvaljujem i, i čekujem vaša pitanja. Zahvaljujem. hvala na ovim jako važnim komentarima. Ova tema je jako važna, sigurno će biti i još važnija u sljedećem sazivu. Dakle, solventnost, revizija, provedba. A sada započinjemo s govornicima. Prvi je Werner Langen u ime Pučana. Hvala predsjedniče. Što se tiče mirovinskih fondova, jedno pitanje, molim odgovor. Dakle, mi smo u okviru Emira e, vodili dva trialoga i od strane parlamenta i dvije najveće klubova govorili smo o uključivanju mirovinskih fondova u ovaj sustav nadzora i osiguravanja i Komisija se bori protiv toga svim trikovima, već osam godina odugovlači, radi se o volumenu od e, više od tri milijarde eura u tri najveće zemlje. I moje pitanje ovdje je, ide u dva smjera. Prvi dio. E, Središnja banka još nije službeno ništa e, rekla o tome, ako nisam krivo. Što dakle vi mišljate o uključivanju mirovinskih fondova u uredbi o derivativa EMIR? A drugo, e, ovo drugo područje, mm, e, e, nadzor CCP-ova u relevantnim trećim državama. Mislim, govorili smo i o Brexitu, recimo u tom kontekstu i tako dalje. No, ključno pitanje će biti ovi central counterparties središnje treće protustrane. Odgovornost će morati biti i u europodručju, ali nismo još našli prelazni režim za CCP-ove, e, recimo sa Velikom Britanijom kao jednom od najvećih zemalja sa najviše e, sjedišta. A što je sa e, kibernetičkim rizicima? Znači, kakvi su rizici eventualno kibernetičkih napada i tako dalje, koja je prijetnja kiberpodručja financijskim tržištama, recimo kod kum ex poslova, recimo tu se radi o milijardama gubitka poreznih prihoda i mislim da, evo, pitam je li tu posvećeno dovoljno predostrožnosti, dovoljno pažnje u ovom trenutku. Hvala. Što se tiče mirovinskih fondova e, i SRB je izjavio da mirovinski fondovi ne treba imati nikakvu iznimku, već trebaju biti uključeni u CCP. Hvala. Što se Brexita tiče, jako teško govoriti o tome. Kao što znate, mi ne sudjelujemo u pregovorima. A odluka je jako složno pitanja i neki aspekti bit će razjašnjeni narednim tjednima. No, ako trebamo, evo, pogađati kako će biti skorja budućnost, Jasno je da s obiju strana postoji volja da se izbjegne financijska nestabilnost i da se izbjegne materializacija rizika financijske stabilnosti, dakle, bilo da se poduzme neke mjere ili da se izjavi kao što to komisija nedavno radila, govoreći u javnoj policiji da se takvi rizici neće materializirati. Što se vašeg zadnjeg pitanja tiče, znate da je tema kibersigurnosti jako važna na svim razinama. I ako se ne varam, G20 je u svojoj komunikaciji ili G7 rekao da je to najrelevantniji rizik s kojim smo suočeni u, na polju financijske stabilnosti. Dakle, da, Europska investicijska banka sada služi kao mreža za olakšavanje e, razgovora i dijeljenja znanja jednih i drugih. Dakle, sada te rasprave više fokusiramo na ranjivosti. analizirali smo različite oblike ranjivosti koje su naše, naši domaći supervizori identificirali na nacionalnim razinama dakle i pokušali smo napraviti razliku odnosno analizirati metodologije e, jednih drugih članica kako bi se identificiralo te ranjivosti jer sve članice ne, nemaju istu metodologiju već imaju različite sustave izvještavanja izvještavanja o tim ranjivostima. Dakle, sada nastojimo sagledati sustavno te ranjivosti i kanale transmisije koje izazivaju prekide, odnosno disrupcije i to će biti važna tema na e, u našim raspravama i susretima, razgovorima narednih godina u biti. Hvala. Hvala, doista cijenimo to što Europska banka ima isti stav eh, kao i mi po tom zahtjevnom pitanju. Naravno, cijenimo također i slažemo se s onim što ste E, objavili u svojim dokumentima o tome da se ne može tako olako donositi odluke, naravno imajući u na umu da će to ublažiti učinak, no naravno više bismo volili da ne moramo testirati i provjeravati sve te mjere. I bolje to samo testirati, a ne biti suočen sa tim u stvarnošću, u stvarnosti. No dobro, predajem riječ sljedećem govorniku, odnosno govornici Permaš Beres. Hvala predsjedniče. Predsjedniče dragi, spominjali ste komercijalne zakupe, o tome se govorilo i na sastanku SRB-a i vidimo da ovisno o kamatnoj stopi tu postoji niša i svim onim tržnim djelnicima koji se bave tim komercijalnim zakupima ste poslali određenu dokumentaciju. No, da li smatra da treba e, tu promijeniti zakonodavstvo ili treba e, imati malo strože e, nadzorne mjere koje bi trebalo koje želite uvesti. A ako treba mijenjati zakonodavstvo, onda zbojim da imamo problema e, jer postoje različiti su načini na kojima se postupa prema tim komercijalnim zakupima, bilo ovisno o tome da li je to bankovni sustav ili shadow banking, dakle bankarstvo u sjeni. No što se tiče tih samih komercijalnih zakupa, jeste li vidjeli koje zemlje favoriziraju te e, niše glede komercijalnih zakupa ili ne. Što se tiče ove druge teme na koju ste se svrnuli, a to je potreba da imamo makro pristup e, ili ne. Dakle, trebamo očekivati od SRB preporuke ili smatrate da postoji neko drugo tijelo u kojem se o tome treba raspravljati. On, uh, Što se tiče ove druge točke, dakle, opasnosti, e, rizičnosti u komercijalnom sektoru. E, naravno da veličina i obim institucija su jako važni. Dakle, glavni izvor ranjivosti, barem ono što smo uočili u nekoliko zemalja, jeste e, to što ulagatelj traže dakle ostvarenje dobiti i to je izazvalo za e, komercijalna komercijalni sektor nekretnina e, ogromne valuacije što e, povećava opasnost od potencijalnih šokova i ranjivosti. No, istina je da su banke tome izložene, no najviše se tu radi o nebankovnom sektoru. Dakle, pitanje onda kako taj nebankovni sektor je, kako je on povezan sa bankovnim sustavom i kroz taj bankovni sustav sa realnim gospodarstvom. I zato je SRB, dakle ekonomski odbor za sistemske rizike i sva tijela koja je povezana e, za makrobonitentna pitanja jer Središnja banka trebaju imati mogućnost e, Dakle, trebaju raspolagati sa instrumentima koji bi mogli biti korišteni i mimo bankovnog sustava, dakle na nebankovni sustav. I trebalo biti moguće imati veću vidljivost nad tim ulagateljima kako bismo raspolagali sa više informacija jednostavno međusobnom povezanosti i tog nebankovnog sektora i ostatka svijeta. Dakle, kao i svugdje, i ovdje u ovom nebankovnom sektoru trebamo, imamo posla pred sobom kako bismo se zaštitili od e, materializacije ovih rizika o kojima govorimo. Što se tiče konkretnog pitanja koje ste mi postavili zakonodavstvo o komercijalnim zakupima, trenutno nemamo odgovora. Vjerujem da SRB nije konkretno ovo pitanje analizirao, ali ako dođem do drugačijeg odgovora, budite sigurni da ću vam ga dostaviti u pisanom obliku. No prije nego što ovaj, ove makrobonitentne alate prebacimo na nebe, e, proširimo na nebankovni sektor, isto vrijedi i na sektor e, osiguranja. Dakle, no puno tu stvari ima za napraviti. No, glavni zadatak je učiniti stvari jednostavnijima, jer u sektoru osiguranja entiteti koji su mete ove makrobonitentne politike su definirani no u nebankovnom sektoru to je puno teže definirati da li to znači da vjerujete da je SRB taj koji se treba baviti makrobonitentnim e, rizikom e, sektora osiguranja jer u tom slučaju će on reći da nisu valjano zastupljeni u odboru SRB-a. Pa ESA sjedi u tom odboru, ali ne treba nužno SRB biti taj koji će s time baviti. SRB nije institucija koja donosi odluke. Mislim, onako kako ste osmislili SRB je tako da SRB raspolaže takozvanom soft power, dakle informacija, komunikacija, analize i preporuke. To je ono čime se oni bave, dakle i preporukama. A preporuke se na određen način pokazuju učinkovitim instrumentom za poticanje političkih promjena u državama članicama nego što je to itko mogao izvorno pomisliti. Tako da ne mislim da e SRB treba imati supervizorske ili makrobonitne ovlasti. To ne odgovara izvorno, izvornom naumu koji se imalo kada se stvaralo SRB, no tu su druge institucije među kojima, evo, konkretno EIOPA, e, ona bi bila prva institucija koja, koja nekome može pasiti na za takvu zadaću. Hvala, Ramon Tremosa ima riječ. Hvala, predsjedniče, dragi predsjedniče, dragi. Dvije su teme o kojima se govori, dakle, o nekretninama ja bih e, posle pitanje o NPL-ovima, nenaplativim e, dugovima, kreditima. Jer puno ih je stvoreno u zadnjem boslovnom e, ciklusu od 10 godina. Kao što znate, mi raspravljamo o NPL-ovima i kao što znate, već se već dogovorilo da došlo do dogovora i izgleda da će taj dosije biti usvojen. No, Vijeće želi e, uniforman, e, uniformne rokove kako bi se izgradile zaštitne mjere. Dakle, ne bojite li se asimetričnog šoka u nekim državnim članicama zbog poteškoća s kojima su suočene neke od banaka, odnosno s kojima mogu biti suočene neke od banaka u izgradnji ovih zaštitnih mjera? A drugo pitanje tiče se konkretne rasprave koju smo vodili zadnjih tjedan na ovom odboru, a tiče se koncepta e, propadanja, neuspjeha ili vjerojatnoće neuspjeha. Kao što znate, u slučaju Bank Popular vođena je duga rasprava o definiranju tog neuspjeha ili dakle situaciju u kojoj će banka propasti ili vjerojatno propasti. I predsjednik eh, SRB-a rekao je da je prije mjesec dana da je to jako problemačno pitanja, ali gospođa Nui koja je bila tu prije tjedan dana, postavio, sam joj isto pitanje, ona je rekla da je ta definicija savršeno, odnosno dovoljno jasna. Što mislite vi o toj definiciji neuspjeha ili vjerojatnog neuspjeha banke? Da li mislite da li, to, da li je to dovoljno jasno? Jasna definicija. Hvala. Pa evo na ovo drugo pitanje dovoljno je lako odgovoriti što god rekla gospođa Nui, u potpunosti je u pravu jer ona je ta koja je zato zadužena i oni se trebaju baviti tim SRM se bave tim eh, definicijama i mi smo zadovoljni time. A drugo pitanje, možete li mi reći što, što podrazumijate tim backstop, dakle zaštitnim mjerama? Mislite uh, otpuštanju NPL-ova ili... Aha, razumijem. Dobro. Najprije Počnemo s pozitivnom informacijom, naime ostvaren je napredak e, na polju smanjenja naplativih e, kredita. On se predstavljao 7,5% početkom 2015. godine, a 3,6% u drugom kvartalu 2018. Dakle, smanjeni su u agregiranoj mjeri no naravno ti agregirani, agregirane brojke jako, puno, jako malo daju stvarnih informacija, a to je problem sa MPL-ovima, no općenito govoreći bilježi se taj trend u cjelokupnom bankovnom sustavu i svim tipovima banaka, dakle zabilježen je pad tih NPL-ova. No pokrivenost je 46% u drugom kvartalu 2018. godine, a iznosio je 46,5% u prvom kvartalu. Dakle, poboljšana je situacija, ali problemi nisu riješeni. I dalje stopa pokrivenosti ostaje problemačno pitanje. SRB ulože veliki napor radići na ovome i imamo jako dobar dokument, ako se ne varam, već je objavljen i savjetodavni znanstveni odbor je objavio taj dokument o naplativim kreditima i raspravljalo se o makrobonitentnom konceptualnom pristupu tom e, pitanju, pitanju Dakle, i dalje radimo na tome i dalje nastojimo što bolje identificirati ranjivosti koje to može proizvesti. Situacija je jasna da oni predstavljaju veliko opterećenje na bankovni sustav i da, sigurno je da kad ne bi bilo tih nenaplativih kredita ili kad bi ih bilo manje i u prekograničnim odnosima, krediti koje bi izdavale banke bile bi veći i odgovorniji i bolje bi utjecao na opće stanje gospodarstva. Dakle, to je savršeno jasna stvar za nas. Zemlje nastoje povezati druge zemlje ili napredak na suzbijanju NPL-ova sa napretkom bankovne unije. Dakle, drugim riječima, jedna od e, mjera smanjenja e, e, rizika povezana je i sa naplativim kreditima. I to se... Dakle, tu su kvantitativni ciljevi koje treba ostvariti ukoliko se dogovore sljedeći koraci za bankovnu uniju. Dakle, mislim da se vrijedi potruditi oko toga mi to podržavamo, ali nisam siguran da identificiranje apsolutnih kvantitativnih ciljeva na prekograničnoj razini, da li, nisam uvjeren da je to baš najbolje rješenje. Bar SSM je, SSM je identificirao očekivanja i imaju dobar dijalog s bankama, pojedinim bankama i naravno taj dijalog je dvosmjeran nastoji identificirati očekivanja i ciljeve u bankovnom sektoru po bankama i rezultati su dosta dobri. A da li su vrijednosti koje su tu isplivale nerealne? Ne mislim. Hvala. Hvala vama. I da, radimo na tim eh, odredbama, odnosno razgovarat ćemo jako skoro o amandmanima. Naravno, pitanje gospodina Tremose, koliko sam ga razumio, e, bilo je da li da li djelovanje SM-a može biti isključivo po E, bankama, no u svakom slučaju ovo što vijeće i što mi u parlamentu nastojimo napraviti može znatno, ali ne prekomjerno e, poboljšati situaciju, u suprotnom došlo bi do problema u slučaju procikličnosti. no to se tiče prvog stupa, drugi stup je mm, ovisi o bankama i može biti pojačan ili oslabljen ovisno o snazi institucije. No dobro, sada sljedeći govornik, gospodin Langen Hvala još jednom. Jedna načelna napomena, naime, mislim da je doista, doista žalosno i teško prihvatljivo da kod ovog monit parlamentarnog dijaloga nema, ima samo par kolega. Mislim, ovo je stvarno nedopustivo, mislim. Ja sam već e, od Duisenberga svaki puta e, bio ovdje, možda sam dva, tri puta nisam, ali valjda e, mislim, ali ovo zapravo još nisam nikada vidio. Mislim, no, mislim, treba zapravo misliti da treba razmišljati dobro o E, konjektivnom dijalogu i tako dalje o konjunkturi. Ali mislim pustiti predsjednika Središnje banke da, da govori pred praznom dvaranom. No, moje pitanje, to je e, ocjena rizičnosti državnih zajmova. Znajme, kako, znam kako izgledaju e, to, ali kako to ponderirati sa rizikom? Znam da je bankovni sustav pred stresom, da podizanje e, kamata e, je nešto od čega će mnogi uspjeti profitirati. No, evo već deset godina vodimo raspravu u Bazelskom odboru o razdvajanju banaka i države i vi ste e, neke mjere poduzeli, na primjer na u Južnoj Europi, znači, ali zapravo udio državnih zajmova u bankovnim E, bilancama još je porastao. Možete li vi nešto reći o tome? Vidite li vi izlaz iz e, ovog, ove dileme, znači da nema ponderiranje rizika za državne zajmove? Hvala. What is the last question you asked about? Mogu pitati koje je bilo vaše posljednje pitanje? Dakle, imate li neki prijedlog, e, ishod, e, izlazak iz ove situacije nepostojanja ponderiranja rizikom e, i kako bi se to moglo uopće napraviti? Vidite li uopće neki izlazak iz toga, neki drugi instrument, ne znam, kako bi mogao izgledati izlaz iz ove situacije? Thank you. Hvala lijepa. Imate pravo, u Bazelskom se odboru o tome e, i tekako raspravljalo i na kraju je Bazelski odbor odlučio da neće ništa napraviti po tom pitanju. Zato što se u različitim dijelovima svijeta e, državni dug različito ponaša u dijelu se smatra da je državni dug bez rizika i iz tog razloga se od banaka ne traži da ponderiraju taj rizik. A razlog za to jest da i središnja banka uvijek u pozadini i može e, štampati novac i e, ako je zato e, dođe potreba. Dakle, to je jednostavno pretpostavka, ali je tako. Međutim, mi smo u eurozoni shvatili da e, državni dug nije bez rizika. U tom smislu e, smatrati bankovne portfelje kao rizične, e, da, mi tako smatramo. Međutim, pitanje je o tome što raditi po tom pitanju. A pitanje vezano za Europsku središnju banku nije pitanje na koje se može lako odgovoriti jer postoji to ponderiranje, ali ne radi se također o kvantitativnoj prodaji. I osim toga, što se tiče bazalskog odbora, traže se jednake uvjete za sve. Ako od banaka europodručja ili od banaka Europske unije e, tražimo da ponderiraju rizike, Znači da se treba uložiti u određenu aktivu više nego u neku drugu, što znači da bi to te banke koštalo više nego li e, druge banke u drugim dijelovima svijeta i dakle tu nisu jednaki uvjeti za sve. Mislim da bismo trebali biti imati sluha za implikacije vezane za financijsku stabilnost e, i implikacije koje to može imati za druge države članice e, kako u eurozoni, tako i izvan nje. Ali iznad svega to treba biti dio paketa gdje ako se izgubi fleksibilnost koju može dati bankovni sustav e, kao podrška dugu i deficitu, onda se treba više napredovati i na drugim dijelovima cjelokupnog paketa jačanja ekonomske i monetarne unije. Mislim da sve ove situacije e, čine ovu raspravu objektivno teškom. A sve to ima i drugu stranu medalje. E, kada jedna e, zemlja ima velikih problema, sasvim je svejedno je li E, neka banka ima ili nema državni dug, ima li on državne obveznice ili nema. Naime, sve se banke nađu u teškoj situaciji. Moramo se time baviti jer e, državne obveznice nisu bez rizika, a istovremeno ovo je vrlo složeno pitanje. Najvažnije je ne ignorirati stvarnu situaciju. Hvala. Hvala lijepa. Da, e, točno je da se radi o složenom e, pitanju, a također treba uzeti u obzir i činjenicu da se traži da banke imaju i tekako e, visoke a visoku aktivu, odnosno aktivu bez rizika a, dakle, to sve skupa može biti dosta problematično. A, e, također, ako se podržava e, ovu situaciju, onda zapravo ulazimo u začarani krug i e, slažem se u potpunosti s vama, to sve treba biti dio šireg paketa. Prvanš e, Berez. Hvala. Evo, javljam se po peti puta danas, ali po posljednji puta, što vam danas postavljam pitanje. Gospodine predsjedniče, dragi, u izvisnom smislu vi ste uspostavili e, nadzor makro rizika e, u okviru mandata koje vam je dao zakonodavac. E, a danas kao što vidite zapravo razgovaramo o dvama aspektima e, vašeg e, posla, dakle vaše dvije dužnosti i vi ste na čelu SRB-a i u tom smislu kako vi procjenjujete sadašnji sustav upravljanja? S jedne strane koristite se uslugama znanstvenih odbora i vijeća koji vam pomažu prilikom upravljanja, ali također koristite i spregu Središnje banke i SRB-a. P-a. Kad se e, krenulo sa makroekonomskim nadzorom, bilo je to u jeku krize i svima je, svi su shvatili da ono što ste vi ukazali za sektor osiguranja je nešto što je itekako nedostajalo bankovnom sektoru. Banke su nastavile raditi po starom planu i nisu imali globalnu viziju rizika. Htio bih zato da nam neke stvari konkretno kažete vezane za to upravljanje i što se tiče monetarne politike, važno je imati globalnu viziju makroekonomskih rizika. Yes, I, se slažem s vama, ali krenimo postepeno. Pogledajmo najprije na ovu količinu posla i područje rada E SRB u posljednjim godinama i čak iz onoga što smo danas e, vidjeli u ovom razgovoru ESRB moramo to ustanoviti je radio dobro. Ja sam naravno pristrana u tom smislu, ali e, uglavnom ljudi smatraju da sam učinkovito uočavao rizike, ranjivosti i preporučivao što raditi izdajući upozorenje. Dakle, više ili manje u skladu s mandatom što sam ga bio dobio prije nekoliko godina. Prije dvije, tri godine postavilo se pitanje o mogućem sukobu interesa između e, SRB-a koji ima istog predsjednika kao i predsjednika Evropske i kao Europska središnja banka. Osobno tu ne vidim ni trunke stukoba interesa, ali pitao sam i druge i nitko ne vidi gdje je tu sukob interesa. Odgovor na to je zapravo logičan. Makrobonitetna politika nadopunjava monetarnu politiku. Te dvije vrste politika se nikada međusobno ne suprotstavljaju. Konkretni rečeno, na koji način može se odgovoriti na tvrdnju koju često čujemo da su niske kamatne stope uzrok financijske nestabilnosti, da dugi razdoblja s puno likvidnosti mogu jednostavno značiti početak buduće financijske krine, krize. Odgovor Europske središnje banke uvijek je bio da mijenjanje monetarne politike iz tog razloga ne bi imao smisla jer bi doveo u pitanje oporavak i zapravo povećao fin, rizik za financijsku stabilnost. Odgovor na to jest da se imaju odgovarajuće makrobonitetne politike koje su protivne tim rizicima. To zato pokazuju kako te dvije vrste politika su komplementarne, prema tome nema sukoba interesa, već upravo ona sinergija e, na koju ste vi ukazali u e, vašem pitanju. Ako ja moram dati mišljenje o ovome, mislim da je upravljanje mm, Europskim odborom za e, sistemski rizik je dobro funkcioniralo. A članovi upravnog vijeća SRB-a e, ne smatraju da neke stvari trebaju mijenjati. Naravno, ako nešto treba poboljšati vezano za polaganje računa, izvješćivanje i tako dalje, tu smo da ta poboljšanja unesemo. Međutim, smatram da ne bismo trebali stvoriti raznorodne glasove SRB-a p-a kada se izvještava prema van, primjerice i pred vašim odborom. To bi zapravo stvorilo raznorodna mišljenja, a to bi išlo na uštrb E, ugleda obje institucije. Donala bih e, samo da u potpunosti dijeli mišljenje Vernela Langena da je zaista skandalozno da nas nema više na ovom monetarnom dijalogu. Kada smo, kako smo ustanovili monetarni dijalog, e, po prvi put se ovako što dokazalo. Ja znam da su kolege sada u kampanji da se bore za mjesto koje će imati na e, izbornom listiću, ali na izbornoj listi, ali stvarno mislim da skandalozno. Da, slažem se s ovim što ste rekli. I mi smo uočili rizike i zovemo razmjene mišljenja, raspravljali smo, govorili smo o osiguranju, reosiguranju, nenaplativim zajmovima i tako dalje. Stoga vas želim pitati da s obzirom na činjenicu da smo e, s one strane Atlantika i to i u nekim sudskim presudama e, vidjeli da e, su određeni krediti i određene poluge vezane za kredite bile djelomično odgovorne za financijsku krizu i da se one sada ponovno koriste. Što vi o tome možete misliti? Jesu li pravila koje smo mi donijeli sada sigurna ili se moramo više okrinuti ka aktivi e, druge i treće razine u e, imovini naših banaka? Je li ono što mi radimo i što vi u SRB-u radite dovoljno ili rizike treba pratiti e, na jedan pažljiviji i pomniji način deset godina nakon Lehman Brothersa. Hvala lijepa. U posljednjih nekoliko godina krenuli smo u suprotnom pravcu, naime u reguliranju drugih jurisdikcija. Naime, krene se sada prema e, dereguliranju u nekim jurisdikcijama. Ili to do toga došlo zbog e, zakona u promjeni nadzornih tijela ili pa, kao što ste vi rekli, zbog nekih sudskih predsuga, gdje prvenstveno mislim na presudu vezano za zadržavanje rizika e, kod proizvoda sekurizacije. Nedavno proizvodi koje često nismo spominjali e, nakon velike financijske krize CLO i CDO E, to su stvari koje se sada opet počinu pojavljivati. U našoj jurisdikciji postoji moguća opasnost da kada tražimo e, rezultate, odnosno randman tih e, aktiva, da mnogi tu banke ili druge ustanove traže dakle dobit i e, da se usmjeravaju prema toksičnim proizvodima, što je bio primarni razlog za krizu u Europi, a to jest opasno. Međutim, u ovim vremenima izlaganje ovih e, proizvoda je nešto što e, rade ustanove koje nisu banke. Zato bismo trebali pomnije nadzirati nebankarski sektor i e, proširiti makrobonitetne alate s kojima raspolažemo na nebankovni sektor. Međutim, također moramo gledati koliko su naše banke izloženi takvoj vrsti aktive. Za sada ne mislim da je to još postalo rizično, Međutim, moramo paziti ne bi li izlaganja takvoj aktivi u jednom času e, mogla postati problematična. Hvala lijepa. Ovo je bio jedan od e, najzemljivijih e, razgovora o SRB-u, jedno od najzanimljivijih razmjena gledišta. Šteta je da mnogi članovi našeg odbora smatraju da su druge aktivnosti važnije od dolazak na sastanka odbora. Svi mi jesmo političari, jasno nam je da je ponekad ključno biti kod kuće u nekim situacijama, ali pitanja o kojima smo danas raspravljali od izuzetne su važnosti. Pa se nadam da ćete i za vrijeme sljedećeg parlamentarnog saveza naći vremena da dođete raspravljati o ovim stvarima Puno smo toga napravili od kako je počela bila financijska kriza i stvorili smo e, zakonodavne okvire koji su sada otporniji na rizike i e, pokušali smo se boriti protiv rupa u zakonu koji podrivaju te financijske, eh, te eh, zakonodavne okvire. Hvala lijepo što ste došli i raspravljali s nama kao eh, kako o SRB-u, tako i o Policiji Europske središnje banke. Zaključit ćemo sada na kratko i onda ćemo u 18 sati ponovno početi sa radom vezano